Kao prvo bih htjela srdačno čestitati svim zastupnicima koji su ovdje prisutni, izabranim zastupnicima, ponovno izabranim zastupnicima. Vela mi je drago što prepoznajem mnoga, mnoga lica, što vidim prijateljska lica i želim izraziti dobrodošlicu svim novim eh, članovima, zastupnicima odbora za ustavna pitanja. Vrlo mi je drago što ćemo sada zajedno moći započeti s ovim novim sazivom koji će biti, to je sigurno vrlo uzbudljiv saziv. Isto tako mi je drago što ponovno vidim ovdje suradnike iz tajništva kojima želim zahvaliti na intenzivnom radu do sada i onome koje će uslijediti. Te isto tako želim zahvaliti svim prevoditeljima bez kojih ne bismo mogli učinkovito raditi. Članak 14. stavak 1. našeg poslovnika mi daje mogućnost da budem e, kao druga stara potpredsjednica ovog odbora, e, predsjedavajuća ovog sastanka, sve dok ne odaberemo novog predsjednika kojeg ćemo izglasati kao predsjednika našeg odbora. Sada bih otvorila ovaj sastanak, čiji je cilj, kao što kažem, dakle, da oblikujemo predsjedništvo našeg odbora izborom predsjednika i izborom potpredsjednika sukladno pravilu 204 našeg poslovnika. Ćemo kao prvo krenuti s izborom predsjednika, a zatim s izborom, ćemo nastaviti s izborom potpredsjednika odbora. Ja ću sada naznačiti koje su e, zamjenski članovi, oni koji će sudjelovati u glasovanju. U ime Kluba zastupnika Pučena imamo nekoliko zamjenika koji će sudjelovati u glasovanju. Ima ih troje. Ta tri zamjenika koji će sudjelovati u glasovanju, kada se glasovanje bude održavalo, su sljedeći. Gospođa Pilara Juzo, gospođa Ivana Maletić, gospođa Vivian Redding, koji će zamijeniti gospode Miguel Arias gospodina Emara Broka i gospodina Sajusa Volskoga. Priupitala bih sada imali drugih zamenskih članova koji su dobili imenovanju ime nekih drugih klubova zastupnika da budu zamjenici. Ne nema drugih u redu. Onda u ovom trenutku isto tako e, vas moram priupitati, dragi kolege, da li svatko od vas ima sa sobom svoju glasačku karticu, budući da će možda doći do upotrebe glasačkih kartica. Ako tome nije slučaj, onda biste sada imali još e, nekoliko trenutaka prije nego što prijeđemo na sam postupak da e, dobijete glasačku, zamjensku glasačku karticu. Ne, dakle, nitko ne traži zamjensku glasačku karticu u redu. Onda možemo započeti sa postupkom glasovanja. Moramo prvo vidjeti jesmo li postigli kvorum kako bismo mogli propisno izglasati predsjednika i vidimo da je u tome slučaj, četvrtina članova je prisutno i stoga ćemo prijeći sada na iskazivanje kandidatura Imali kluba zastupnika koji žele predstaviti svoje kandidate? Da, gospodin Šepflin, izvolite. Hvala i ja želim pozdraviti sve nove kolege. U ime EPP-a želim istaknuti kandidaturu za predsjednika odbora AFKO, gospođe Danute Hubner. U redu. Hvala, dragi kolega. Zapitat ću gospođu Danutu Hübner prihvaća li ona biti kandidatkinjom. Da, prihvaćam. Ima li drugih kandidatura u ime drugih klubova zastupnika? Nema drugih kandidata. U redu. Imamo dakle jednu kandidatkinju u ime Europske pučke stranke koja ispunjava uvjete, dakle ona je punopravni član odbora i propisno ispunjala izjavu o financijskim interesima. To su naime dva preduvjeta koje su propisana. Imamo dakle jednu kandidatkinju u ime Europske pučke stranke, gospođa Danuta Hübner, Predlažem vam, kao što nam je to inače običaj, kada imamo samo jednog kandidata, da pređemo sada na glasovanje to aklamacijom. Dakle, ako se svi slažete. Voilà. Merci beaucoup, Eto, hvala vam, dragi kolege. Mogu sada čestitati gospođu Danuti Hübner, koja je izabrana aklamacijom predsjednicom odbora za ustavna pitanja Europskog parlamenta, te ću sada bez kašnjenja predati mjesto, predsjedavajući mjesto. Hvala vam. Just thank uh, Hvala vam lijepa na vašem povjerenju. Odmah želim prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je izbor uh, ostalih potpredsjednika, odnosno potpredsjedništva. Kao što znate, imamo četiri mjesta potpredsjednika. Dakle, započet ću odmah sa izborom prvih potpredsjednika i to iz kluba GUE. Dakle, molim vas da istaknete svoju kandidaturu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, i čestitam na izboru. U ime gue želim predložiti našu kolegicu Barbaru Spinelli, koja ne samo da ima istaknuto ime kada je riječ o ujedinjenju Europe, nego je i zagovoriteljica i ustavnih prava i sloboda. Mislim da će biti izvrsna potpredsjednica. Dakle, pozivam e, za dalje kandidature za mjesto prvog potpredsjednika. Ima li drugih kandidata? Ne vidim da iskodiže ruku. Dakle, pitam gospođu Spinelli prihvaća li prijedlog. Da, prihvaćam, hvala. Hvala vam lijepa. Dakle, opet imamo situaciju kada imamo samo jednoga kandidata i možemo glasovati aklamacijom. Hvala. Hvala, čestitam. A sada prelazimo na izbor drugog potpredsjednika. To je iz kluba socijaldemokrata. Gospođa Mercedes Person mislim da bi htjela predložiti kandidata. Hvala. Također u ime SID-a želim vam čestitati gospođo predsjednice na vašem izboru i kao kandidata za naš klub za mjesto drugog potpredsjednika predlažem gospodina Pedra Silva Pereira. Hvala. Ima li drugih kandidata? Second vice chair. Za mjesto drugog potpredsjednika. Treba li gospođa Stinelli ovdje sjesti za stol? na, dolazi Naravno, pogriješila sam, što je šteta. Trebala sam reći da su svi kandidati i dali svoje financijske izjave i svi su uvjeti time zadovoljeni, da budete sigurni. Imamo opet sada jednoga kandidata, možemo li glasovati onda aklamacijom? Gospodin Pedro Silva Pereira. Možete slobodno sjediti s nama za stol. I sada vas molim da prijeđemo na izbor trećeg potpredsjednika. Kandidat je iz kluba ECR-a. Gospodin Mešaš neće predstaviti kandidata. Da, čast mi je u ime našega kluba predstaviti e, e, bivšeg, bivšeg ministra vanjskih poslova, gospodina Ujazdovskog, kao premijera. Eh, oprostite, kao kandidata. Eh, želim zamoliti kolegu da nam kaže hoće li prihvatiti kandidaturu. Ima li još kandidata za mjesto trećeg potpredsjednika? Nema daljnjih kandidata, možemo onda pristupiti glasovanju aklamacijom. Molim vas da izrazite svoju potporu za kandidata za mjesto trećeg potpredsjednika. Molim onda i trećeg potpredsjednika da zauzme svoje mjesto. Prelazimo na posljednji izbor četvrtog potpredsjednika iz redova EPP-a. Izvolite, gospodine Šefrin. Želim također se pridružiti onima koji vam čestitaju na izboru. Mi ističemo kandidaturu gospodina Paola Rangela kao četvrtog potpredsjednika. Hvala. Paolo, prihvaćate li kandidaturu? Imamo li drugih kandidata za mjesto četvrtog potpredsjednika? Nema drugih kandidata, znači možemo pristupiti opet aklamaciji. Uh, uh, Hvala vam lijepa. Paolo, ako ima još mjesta, možete nam se pridružiti. Nemamo još mnogo točaka na dnevnom redu, imamo eh, dvije stvari pod točkom razno, a to je podatak da ćemo prvi sljedeći sastanak, normalan sastanak, imati 22 srpnja poslje podne. Želim također napomenuti da nam se vrijeme sastanka preklapa sa sastancima drugim, drugih odbora. Naš tajnik će nas izvijestiti o tome. A druga točka pod točkom razno je zahtjev ECR-a. Nećemo imati i raspravu o tome, nego ću samo dati riječ kolegama iz ECR-a na jednu minutu. E, potrebe zmiany regulaminu Parlamentu Europejskiego. Gospođo predsjedavateljice, mislim da moramo promijeniti poslovnik Europskog parlamenta. Kada se radi o izboru predsjednika Europske komisije. Ja sam naime uvjeren u to da su ti izbori koji se smatraju najvećim postignućem za Europski parlament trebali biti nominalni, slobodni i otvoreni. Jer samo onda možemo ostvariti vjerodostojnost naspram, javnosti. Ja vam samo želim reći da ćemo mi predati jedan takav prijedlog promjene poslovnika, no ako naša predsjednica smatra da bismo trebali raditi na tom već prije naše prve sjednice, u Strasburu jer se ti izbori održavaju za nekoliko dana, onda smo mi u svakom slučaju e, otvoreni za bilo kakve prijedloge. Hvala lijepa, evo samo uzimamo to na znanje. I s time je sastanak završen. Sljedeći sastanak je 22.7. u 15 sati. U međuvremenu ćemo imati vjerojatno sastanak koordinatora, ali to ćemo najaviti kada za to dođe vrijeme.